Dear colleagues, I think that it is time to vote. Dragi kolege, vrijeme bi bilo za početi sa glasanjem. Započet ćemo s prvim izvješćem na glasačkom popisu. Odnosno osma točka dnevnog reda. Izvješće gospođe Gardini. Sklapanje izmjene iz Dohe Turske, Kijotskog protokola uz okvirnu konvenciju un o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obaveza itd. Glasanje elektroničko i otvaram glasanje. Pier Nicola, abbiamo un FDD di Imamo jednog člana FDD-a Viška, Nikola. Ok. Dobro. Zatvaram glasovanje. Usvojeno čestitam izvjestiteljici Gardini. Idemo na iduću točku dnevnog reda. Izvješće Lavija o sporazumu o sudjelovanju Islanda, dakle u Kiotskom protokolu otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Approvato. Usvojeno. Andiamo adesso al uh, report de... Prelazimo na izvješće Grzib o srednje velikim postrojenjima za izgaranje. Glasujemo o kompromisu 17. Chi favore? Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Jasno je bilo. Ali ako želite možemo provjeriti.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 Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Adesso andiamo al compromesso 8. Compromesso 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis 15. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Andiamo adesso a votare il compromesso 4. Kompromis 4, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Sada glasujemo o kompromisu 2a. Kompromis 2a. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo. We have one SND more. Imamo jednog člana SID-a viška. Ok, i voto je chiuso. Zatvoram glasovanje. Odbijeno.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 Sada glasujemo o amandmanima 137, 22 i 17 i A tko je za? Protiv? i usvojeno. Otvaram glasovanje, provjerimo. Jeste li svi glasovali? Sad imamo jednog člana VPP-a viška. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman u bloku 23, 11, 139,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 Tko je za kompromis 9? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada ćemo glasovati o amandmanu 150 kolege Rivazi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Abbiamo un PPE di troppo. Imamo jednog člana EPP-a viška. Ok. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 162. Tko je za? Amandman 162. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 10. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 179. Glasovat ćemo njemu kao dodatku kompromisu 10. Kolegi Rivazi, Forenca i Grib. Ko je za? Protiv?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 Suzdržani? Odbijeno. Amandman 191. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sada ćemo glasovati o amandmanu 193. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandmani 196 i 97 jednaki su. Tko je za?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 Moramo glasovati o amandmanu 238, kolegice Pjeti Kajnen. 238. Tko je za? PP, ECR, tko je protiv? Svi ostali, odbijeno. Znači ćemo glasovati o kompromisu 5. Tko je za? Protiv? je Usvojeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 280. Rivazi Pedičini Porenca. Tko je za?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 protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 285 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman... Ne, ispričavam se. Amandman 287. Tko je za? Protiv? Suzdržan odbijeno. Amandman 289. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 288. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 290. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 21 i 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandmani 295, 96, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 281, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 294, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 297. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. je 239, 282 jednaki su. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo. voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 292. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 160. Ispričavam se, veli predsjedavajući. Amandman 160. Tko je za? EPP je za ili protiv? Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. Kompromis 18. Tko je za? Protiv?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 Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 305 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti il svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. drugi dio se ne razmatra. Dakle, tristo 306 i 23 treba. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 307. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Votiamo l'emendamento 300. Amandman 339. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Amandman 24 i 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 340, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 341, tko je za? Protiv, suzdržani,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 suzdržani, usvojeno. 342, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 346 i 163. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 347. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 348. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 349. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 350. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Adesso l'emendamento Amandman 370, kolegice Konečne, zajedno sa amandmanom 362 u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo.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 suzdržani, odbijeno. 374, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 375, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 380, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 381. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 382. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 383. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 387. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. Dobbiamo votare adesso. Sada glasujemo kompromisu 6. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na uvodne izjave. Amandman 49. je putom. Tko je za? protiv, usvojeno. Amandman 50, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 51, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 52, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 64. Danton Grostet. Tko je za? Ispričavam se, glasujemo zajedno sa amandmanom 3 izvjestitelja i amandmanom 3 i 3, dakle u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? C'è un PPE di troppo? Imamo jednog EPP-ovca viška. Grazie, il voto è Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 77. Tko je za? Protiv?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 protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 83, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 81, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 82, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5, izvjestitelja, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 84. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 85. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 86. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv, Suzdržani, usvojeno. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbijeno. Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbijeno. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Elektronsko glasovanje. Glasujemo dakle ovako izmijenjenom izvješću. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Imamo jednog člana EPP-a viška. Zatvaram glasovanje usvojeno. Sada glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Ste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sada ćemo glasovati o otvaranju pregovora na osnovu ovako izmjenjenog izvješća i uz pregovarački tim koji čini predsjednik i izvjestitelj uz izvjestitelje iz sjene svih političkih klubova. Otvaram glasovanje. Il voto chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Hvala vam čestitam izvjestitelju. Adesso, kolegi, passiamo al punto 11. Sada prelazimo na 11. točku dnevnog reda. To je glasovanje o kolegice Evi o inicijativi za zeleno zapošljavanje. Počinjemo sa Amandmanom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? Abbiamo un PPE di troppo? jedan član EPP-a viška. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman četiri. Tko je za? Protiv? Umorni smo, čini se. Ne vidim više ruke u zraku. Krenimo iz početka. Amandman četiri. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 16. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 17 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29, tko je za? Ispričavam se, veli predsjedavajući. Kompromis 3. Kompromis 3, dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Votiamo adesso l'emendamento 43. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 12. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis šest, Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 70 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 74. Kolege Mazuronisa. Tko je za? Protiv? suzdržani. Čujem se da su dvije velike, dva velika kluba protiv, ali provjerimo. Avete votato tutti? C'è sempre un PPE di troppo. Uvijek imamo jednog EPP-alca viška. Hvala vam, zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dakle, nisu glasovali od dva velika kluba, kao što sam rekao. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? C'è un PP e di troppo, come sempre? Jedan glas viška za EPP, kao i uvijek. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 95, ko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 10, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 102. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 103. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 111. Kolega Farija, tko je za? Protiv? suzdržani, Usvojeno. Amandman 117. Kolegice Konečne, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Respinto. Odbijeno. Dakle, sada glasujemo elektronski, dajemo konačno glasovanje, otvaram glasovanje. Abbiamo sempre un e di troppo. jedan član EPP-a viška. Hvala vam. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Čestitamo izvisiteljici. Andiamo adesso a votare. Sada ćemo glasovati o izvješću kolegice Pjeti Kajnen o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Počinjemo sa amandmanom 48. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. četrdeset e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 143 za, protiv, suzdržani odbija se 4 za protiv suzdržani odbija se provjerimo otvaram glasovanje opet imamo previše pučana jedan previše zatvaram glasovanje odbija se 145. Za. 145 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 146 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 147 za. Protiv suzdržani usvaja se 148 za protiv suzdržani odbija se 11 za protiv suzdržani usvaja se 149 za Oprostite, 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći, 154 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani usvaja se 156 za protiv suzdržani provjerimo zatvaram glasovanje imamo jednog previše pučana zatvaram glasanje usvaja se E, klubovi su raštevkani po sobi. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći, 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 167 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sljedeći kompromis, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 172, oprostite. 173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani odbija se 179 za sto sedamdeset devet se glasa za protiv suzdržani usvaja se sljedeći kompromis tri mm. to je i amandman izvjestitelja Eh, ovo briše sljedeći tekst iz kompromisnog amandmana za eh, prijelazni period od 20 godina postoji mogućnost eh, produženja. To je dogovoreno sa izvjestiteljima u sjeni. Imamo li netko se protivi usmenom amandmanu? Kompromis 3 sa usmenim e, amandmanom izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto devedeset jedan za, protiv, suzdržani, odbija se. Sljedeći.

suzdržani, provjerimo. Gotovo. Opet jedan previše pučanin. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Idemo dalje. 198 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205 za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 za, protiv, suzdržani, odbija se. 211 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se 213 za, protiv, suzdržani, odbija se 214 za, protiv, suzdržani, odbija se 216 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 219 za, protiv, suzdržani, odbija se. 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. 224 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 za, protiv, provjerimo. Opet imamo jednu pučana viška. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Votiamo L'emendamento 200... Amandman 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 230. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 232. Tko je za? Ispričavam se. On, je, on se ne razmatra jer smo odbili 226. 234. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 235. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 236 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 237 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 238 tko je za, protiv, provjerimo. Avete votato tutti? Un pipie di troppo? Ste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Dvijesto trideset devet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 240, 41, 242. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Votiamo l'emendamento 245. Amandman 245. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 243. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 246. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasovali se, dvjesto glasovali smo 246, o koji se ne razmatra, zato što smo odbili 245. Sada glasujemo o 247 i 248. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. provjerimo. U redu. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandmani 249, 250 i 251. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. ono 16, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Provato. Usvojeno. Amandman 253. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 254. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 255. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? Niste da si glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 256, kolegice Somer, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 257, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 258, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 259 koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje, usvojeno. 260, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 261. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 263. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 264. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 275. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 277. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 281. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 282. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 283 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 284 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 285 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 286. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 288. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 289. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandmani 296, 97 i 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 299, kolegice Gardini. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. in glasovanje. Approvato. Usvojeno. Amandman 18, izvjestitelja, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 308, kolege Dorfmana, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 310. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 313. Tko je za? 313. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 314. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 316. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 322. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 323. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 324. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 325. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 326. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 328. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 300 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 332. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 331. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 333. Tko je za?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 363 kolege Dormana. 363 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 365 kolege Dormana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 8. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 373, kolegice Oken, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Tristo osamdeset pet, kolegice Gardini, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 392. Kolega Dormana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 393. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Tristo devedeset šest kolegice Gardini, tko je za? Protiv suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 401. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 402. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandmani 406 i 407. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 409. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 411. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 412. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 50. Ispričavam se, veli predsjedavajući. Kompromis 1. Tko je za?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 protiv, suzdržani, usvojeno. 57 tko je za, ispričavam se. 59 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 60 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 58 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62, to je dodatak, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 69, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandmani 4.79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 83. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 84, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 85, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 86, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6. Tko je za? protiv? Amandman šest. Izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 95. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 96. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 97. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 98. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 99. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno 100. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 105. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno 106. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 109. Zato što 107 i 108 e, su bili odbijeni, iako kompromis nije prihvaćen. Dakle, man 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 112. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 113. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 115. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 116. Amaman 116. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 117. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 118. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 119. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Trebamo glasovati o manu 126 jer osim prethodnih se ne glasuje. Dakle, 126 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imamo 129. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 130. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 131. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 133. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 132 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 134 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Avete votato tutti? I li Svi glasovali, zatvaram glasovanje, usvojeno. Završili smo, evo stigli smo do konačnog e, elektronskog glasovanja, otvaram glasovanje. Tutti. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. complimenti alla e relatrice. Čestitam izvjestiteljici. Mišljenje kolege Patričelija Allora, colleghi, il, eh, eh, votiamo adesso l'opinion del collega... Kolege, sad glasujemo o mišljenju eh, izvjestitelja Patričelija vezano uz postupke kandidata, eh, saslušanja kandidata za povjerenike. Tko je za prvi amandman? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržano? Suzdržano? Odbijeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 6 tko je za, protiv, odbijeno. Amandman 7 u dva dijela, tko je za prvi dio, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbijeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 18. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? EPP. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo.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 Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. To za jedan glas. Amandman 26, usmeni amandman od s ideja Hvala vam. Dakle, ovaj amandman mijenja riječi always be guaranteed sa have. Dakle, ovako glasi amandman naglašava da bi članovi parlamenta trebali im dobiti iscrpan odgovor od kandidata za povjerenike. Imali li primjedbi na ovaj amandman? Dobro. Onda glasujemo o amandmanu 26 uz ovaj amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 27. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo. Dobro, provjerimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 40. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 41, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasujemo o izvinjenom mišljenju, elektronski otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvojeno i to jednoglasno čestitam kolegi Patričeliju. Sospendiamo due minuti in modo che tutti coloro che... Pauza na dvije minute kako bi oni koji žele napustiti sa to mogli učiniti i onda nastavljamo s radom. Dear colleagues, I think that it is... Dragi kolege, mislim da je vrijeme za nastaviti sa sastankom. Imali smo dugo glasanje danas, no priveli smo ga kraju i sada možemo nastaviti sa radom našeg odbora. Započet ćemo sa 14. The opinion that we are giving to the uh, committee on legal Točka 14 je naše mišljenje za nadležni odbor za pravna pitanja Juri o godišnjem izvješću o praćenju primjenja prava EU-a. Dajem odmah riječ izvjestiteljici gospođi Gutland. Nakon čega ćemo čuti komentare o mišljenju izvjestitelj u sjeni. Prije početka pozdravio bih e, studente iz sveučilišta u Palermu i moje kolege, profesora Armao, koje su danas ovdje u parlamentu i prate rad našeg odbora. E, započnimo sada sa mišljenjem gospođe Gutland. Izvolite. Det är givetvis en utmaning att... Eh, Donekle izazov odmah skočiti u ovo nakon ovako dugog glasanja, no drago mi je što još uvijek nekoliko kolega ostalo. Ovo je mišljenje za odbor Juri, kao što je predsjednik već rekao i bavi se primjenom prava EU-a. Važno je da ovu raspravu imamo, vodimo na našem odboru, u parlamentu svaki dan dajemo sve od sebe kako bismo promijenili politike zaštite okološa i bavili se zakonodavstvom na što se događa u nadolazećim fazama. Vrlo često ta se pravila ne provode. I to je nešto što se doista nadovezuje na neka druga pitanja koja moramo mnogo češće raspravljati. No jedan izazov s kojim se suočavamo je što države članice vrlo kasno prenose direktive u nacionalno zakonodavstvo. Nakon toga imamo pritužbe pojedinaca, poduzeća ili organizacija kojima se bavi komisija i nakon toga imamo nadzor e, i provjeru same komisije i postupke u slučajevima povrede gdje komisija pred sud izvodi države članice. Peta stvar je pitanje da li zapravo samo zakonodavstvo odgovara svoje svrsi gdje je REFIT, program za i učinkovitost propisa, korisna stvar i to su sve izazovi s kojima se suočavamo. Pokušala sam se ovdje usredotočiti na pitanja zakonodavstva Europske unije koja se dotiču odbora ENVI. Bolja provedba zakonodavstva koje se bavi okolišom stavljena je kao prioritet u sedmom akcijskom programu za okoliš, no usprkos toga mnoge europske zemlje ne preuzimaju dostatnu odgovornost eh, kada se radi o primjeni eh, zakonodavstva koje se bavi okolišom i zdravljem. Zakonodavstvo se često ne prinos, ne provodi ili ne provodi ispravno i izvješće 31. pokazuje da većina slučajeva koje su započeti od strane komisije o kasnom prijenosu. 168 njih bave se zaštitom okoliša. 58 daljnjih bavi se pitanjima zdravlja i potrošača i postoje jasni primjeri gdje dolaze do kasne primjene e, direktive o e, industrijskim emisijama u velikom broju država članica. Pa drugi najveći broj pritužbi koje komisija zaprima bave se dakle okolišom. 2013. najveći broj postupaka povrede bavio se upravo okolišom, e, kako novih postupaka povrede, tako i nekih obrazloženih mišljenja. Od ukupno 1300 povreda, 324 e, su se ticala okoliša. Dakle, suočavamo se s velikim izazovima u provedbi zakonodavstva koje se bavi okolišem na razini Europske unije. U svom mišljenju pozivam komisiju da nastavi sa službenim postupkom e, u slučajevima postupaka povrede, a osobito u slučajevima gdje ne funkcioniraju neformalni dogovori. Također je važno da pitanje e, prijenosa ne znači da smanjujemo svoju razinu ambicija što se tiče naših politika. A što se tiče pritužbi, Europska komisija mnogo vremena se uzima da se time pozabavi, građani, organizacije i drugi trebali bi moći očekivati brže bavljenje svojim slučajevima u komisiji. No sve to smatram da pokazuje kako komisija mora imati mogućnost određivanja prioriteta, strateških slučajeva kada se radi o nekim osobitim načelima. I Europska komisija mora imati priliku, jer ipak ima svega ograničene resurse, zauzeti taj strateški pristup. Što se tiče pojednostavljenja uredbe u programu REFIT koji komisija provodi, dotaknula bi se toga u nekim drugim predlozima, ali mi ne smijemo dozvoliti da REFIT bude izgovor da se snizi razina ambicija za zaštitu okoliša i sigurnost hrane. U tom kontekstu nadovezujem se i na pitanje gold platinga, pretjeranog reguliranja koje komisija koristi za objasniti pojavu pretjeranog reguliranja na nacionalnoj razini. Dobro je zamisao kritizirati tako teško zakonodavstvo, no Europska unija mora imati pravo nametati stroža pravila ako zakonodavstvo propisuje tek minimalne standarde. Nadam se što ću čuti vaše stave, nadam se da ćemo uspostaviti dobru ravnotežu e, radi učinkovite i ispravne provedbe zakonodavstva. Hvala. Hvala. E, u ime EPP p-a riječ dajem gospodinu Delanju. Hvala. Zahvalio bih se izvjestiteljici na predlogu o 30. i 31. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a. Kao što smo vidjeli u godišnjem izvješću, države članice odugovlače provedbu okolišnog zakonodavstva i moja zemlja Belgija svakako nije jedan od najboljih u tom europskom razredu. Odluka da se po prvi puta da mišljenje našeg odbora šalje vrlo važnu poruku. Namjeravamo predložiti niz amandmana od strane mog kluba i ja želim pokriti tri glavne e, točke. Prije svega, što se tiče nadzora provedbe europskog zakonodavstva, nadamo se da komisija s novim projektom Pilot će moći e, promicati bližu, bolju suradnju sa lokalnim, nacionalnim i regionalnim tijelima vlasti. Nadalje, e, kako bi zakonodavstvo bilo lako za korištenje, moramo pozvati komisiju da bude transparentna i da surađuje sa dionicima. To pak znači da bi zakonodavstvo moralo biti lakše provedivo, a to je u interesu svih građana. Treće, smatram da je važno razmotriti zakonodavstvo koje se bavi okolišom. Ja se zagovaram za načelo subsidijarnosti, ali istodobno moramo imati na umu da gospodarski prosperitet dolazi na temelju usklađenih pravila za naše interno tržište. Imajući to na umu, pravila koje same države članice e, unose moramo pomno pratiti. Zahvaljujem izvestiteljici i radujem se daljnjoj suradnji. Hvala. U ime ETR-a, gospodin Dorman. Hvala. U slučaju gdje države članice ne provode e, sporazume, komisija ima pravo intervencije i to je temelj europskog prava. Zbog toga e, se upravo Europska temelje, Europska unija i temelji na vladavini prava e, i poštivanju europskog prava. Komisija nema resurse niti politike potrebne za identificirati i baviti se svim slučajevima e, loše provedbe. Komisija bi trebala doista učiniti političkim prioritetom provedbu europskog prava i trebala bi raditi u bližoj suradnji s parlamentom koji e, ima obav, obvezu e, pozvati na odgovornost komisiju. Isto tako je su zakonodavac koji mora pratiti situaciju. Nevladine organizacije i poduzeća mogu ulagati žalbe zbog neprimjene europskog prava nacionalnim tijelima, no komisija se mora pobrinuti da postoji transparentnost u slučajevima postupaka povrede. I to tako što će informirati građane e, na odgovarajući i pravodoban način. Komisija bi trebala pravodobno provesti istrage što se tiče zaštite okoliša ili javnog zdravstva. I to zakonodavstvo trebalo bi biti jasnije i jasnije provedeno, a što je na korist sviju građana i socijalne kohezije. Zbog toga bi trebalo postojati poštivanje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Građani i organizacije očekuju pouzdana pravila i ne žele narušavanje tržišne konkurencije. A komisija mora biti svjesna svih prepreka građanima kada govorimo o sudskim presudama jedan od najvećih problema s kojima se suočavaju države članice je primjena prava koja može dovesti do problema u pojedinim slučajevima. Također se pojavljuju problemi u manjku koordinacije, i to unutar upravnih organa, čime je teško provesti pojedine direktive. Odgode učinkovite primjene e, u nacionalnom zakonodavstvu često su e, izvor loše primjene europskog zakonodavstva. Komisija bi trebala i može učiniti mnogo više da se pobrine da se direktive provode, te može učiniti više u provedbi zakona. Što je vrlo važno kada govorimo o kašnjenju primjene zakonodavstva u nekim državama članicama. Komisija bi dakle mogla pružiti informacije kroz jednu pristupačnu bazu podataka što bi pomoglo u informiranju o nepridržavanju zakonodavstva od strane nekih država članica. Hvala. Zahvaljujem u ime kluba GUE, zastupnica Konečna. Željela bi se zahvaliti kolegici što se e, bavi ovom temom. To je važna tema. E, Evropska komisija za mene je e, instrument za dobro reguliranje u Uniji. A ne neki diktator. E, mada uvijek imamo i problema sa primjenom. Moramo si postaviti pitanje da li to nije možda greška e, kvantitete, to jest e, velikog broja uredbi i direktiva koje onda dovode do kaosa u zemljama članicama. Tekst izgleda kao da komisija nema obveze da E, dobiva povratne informacije i da vrši nadzor. E, uvijek se kaže da države članice e, počinjaju neke greške. Moramo jasno reći da i komisija počinja neke greške. I komisija mora poboljšati svoj rad vrlo često postoje neke sumnje u interpretaciji e, direktive. Ja sam bila 12 godina članica nacionalnog parlamenta i moram reći da stvari koje smo dobivali od komisije su bile toliko nejasne da nismo s time mogli izlaziti na kraj. E, iako smo zaista e, željeli izaći komisiju u susret E, komisija također ima različite mjere za različite zemlje. Ne možemo raditi e, razlike između malih i velikih država i starih i novih članica. E, komisija vrlo često to radi Mislim da u ovom važnom tekstu se moramo i time pozabaviti da e, komisija e, e, previše koristi institut ex ante uvjetovanosti. Europska komisija se time previše koristi i zloupotrebljava to vis siromašnim zemljama E, koje onda imaju problema sa korištenjem fondova. Ako e, bi e, te zemlje dobile neki postupak pred Europskim sudom, ako postoji takova šansa, one nemaju ni hrabrosti da se obrate sudu. One često koriste interpretacijom dužnosnika komisije, a e, ne usuđuju se obratiti se sudu jer se boje da će im onda fondovi biti oduzeti. I posljednja stvar, e, e, uredbe i direktive komisije i na primjer zaštita okoliša, čistoća zraka, to se ne tiče samo jedne zemlje ako se u jednoj zemlji e, to ne primjenjuje, onda su time pogođeni i građani susjedne zemlje. E, time se nitko ne bavi. I to je pitanje velikih i malih e, zemalja članica. Ako pridržavanje neke direktive ako to ugrožava zdravlje druge, e, građana druge zemlje, onda bi e, komisija morala poduzeti potrebne mjere. Mi ćemo dati neke prijedloge u tom smislu. Ja e, ne kažem da ne trebamo više primjenjivati, ali pri tome moramo biti razumni. Ne smijemo uvijek kriviti države članice jer i komisija kao što sam rekla e, griješi i opće uprave se ponašaju na neprihvatljiv način koji puta. To ne smijemo više prihvaćati. Hvala lijepa. EFDD, gospodin Filšin ima riječ. Grazie Presidente, grazie alla relatrice per il lavoro. Hvala vam, hvala na dobro odrađenom poslu. Mislimo da Evropski Građani trebaju biti upoznati i to brzo koliko je moguće ne samo s činjenicom da postoje propisi, već i koji su nacionalni propisi usvojeni primitkom evropskih e, direktiva u nacionalno zakonodavstvo. E, mehanizam EU pilot je u redu, ali zašto potom u postupku kršenja građani nemaju uvida u dokumente kojima komisija spočitava nešto zemlji članica. Zanima me zašto se događa da često lokalni, lokalne vlasti ne mogu vidjeti na osnovu na što poziva Europska komisija jer od svojih zemalja članica nemaju nikada konkretne odgovore. ako to zemlja članica ne ispoštuje, što se potom događa? Za nas je absurdno da se e, kažnjavaju države zato što se na koncu ti novci trebaju platiti od strane poreznih obveznika. Građani to plaćaju i kada je ugroženo njihovo zdravlje, na primjer sa vezano s probleme zaštite okoliša, događa se to u vezi sa problemima sa onečišćenjem, da plaćaju kada se država osudi. I mislim da je to sustav koji trebamo definitivno promijeniti. Hvala, dajem riječ komisiji. Mm, u gospodin Van Thank you very Hvala vam predsjedniče. I hvala što ste ovo stavili na dnevni red svog odbora. To je po prvi puta i mi iz komisije smo sretni što provedba europskog prava je nešto čemu ste poklonili pažnju. Provedba je doista od ključne važnosti i to osobito kada se radi o zakonodavstvu koje štiti okoliš, a koje je vrlo visoki, visoko na popisu zakonodavstva koje se loše provodi, loše prijenosi. a to je slučaj i u godišnjem izvješću za 2014. koji ćemo uskoro eh, predočiti. Provedba je sastavni dio paketa o boljoj regulativi i jedan je od kamena temeljaca ove komisije. Bolja regulativa bavi se time kako se zakonodavstvo priprema, kako ga se provodi u državama članicama, kako ga se procjenjuje i moglo bi donijeti do revizije postojećeg ili e, predlaganja novog zakonodavstva. Refit se dakle ne bavi deregulacijom niti snižavanjem standarda, već kao što je izvjestitelj e, lijepo rekao, bavi se e, provjerom toga da li zapravo zakonodavstvo odgovara svojoj svrsi. A to je tim više važno za zaštitu okoliša, jer se to radi o velikoj pravnoj stečevini, mnogo odredbi zakonodavstva koje je potrebno ispravno provesti i potpuno je smisleno vidjeti da li to funkcionira i na temelju vrlo iscrpne procjene donijeti odluke. Rekao bih nešto što se tiče transparentnosti, koja je također vama vrlo važna, osobito kada se tiče nevladnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša. Prije 13 godina već smo uspostavili okvir koji se bavi e, komunikacijom sa osobama koje lažu pritužbe i kada zatvaramo neku pritužbu, e, vrlo jasno objašnjavamo zbog čega je to učinjeno, a dajemo također četiri tjedna mogućnosti prigovora osobama koje podnose pritužbe, tako da se ništa ne radi iz zatvorenih vrata. Komuniciramo i to unutar jednog vremenog, vremenskog okvira, to je administrativno predviđeno tako. I to, naravno, možda u ponekom slučaju se ne prati u potpunosti, ako se radi o složenom slučaju gdje se komunicira nekoliko puta napred nazad između države članice i drugih. Također spomenuti je EU pilot koji služi za strukturirani dijalog s državama članicama i koji određuje određena mjerila, konkretna pravila koja nam omogućuju da ponudimo neka brza rješenja a ukoliko države članice to ne primijene, prelazimo brzo na sljedeći korak, a to su službeni postupci i postupci povrede. Spomenuo bih da u tom paketu za bolje zakonodavstvo postupci povrede su svega jedan element postizanja onoga što želimo. Postoje i drugi i postoje instrumenti eh, gdje pomažemo državama članicama da razmotra kako najbolje provoditi europsko pravo. E, Pojedino zakonodavstvo ostavlja određen prostor za interpretaciju, a mi kao komisija tada dajemo savjet o ispravnom tumačenju zakonodavstva. A to je jednako važno, e, ako ne od e, pribjegavanja sudu to samo po sebi nije cilj, već svega jedan od instrumenta, a postoje i drugi koje komisija također koristi unutar tog okvira paketa za bolje zakonodavstvo. Hvala. Hvala, prije nego što riječ dam izvjestiteljima samo kratak komentar na ono što je komisija već rekla. Jasno je da ćemo ovdje baviti se boljim zakonodavstvom, manje zakonodavstva u budućnosti i to je program komisije. Također jasno je da ćemo imati više vremena za raspraviti sa komisijom kako oni planiraju provesti e, neko novo zakonodavstvo. Tako da ćemo na dolazećem razdoblju vjerojatno sve više, sve češće e, tražiti komisiju da nam dođe objasniti kako planiraju provesti zakonodavstvo Europske unije. Za kraj reći dajem izvjetiteljici gospođi Gutland ako nešto želi dodati. Hvala. Zahvalila bih se komisiji kao i svojim kolegama u odboru na ove rasprave. Mislim da je bila, bilo vrlo korisno saslušati vaše stajališta. Primila sam na znanje da se čini da postoji volja i određeni zajednički nazivnik u bavljenju ovim problemom u području zdravstva i zaštite okoliša. Važno je da mi u ovom odboru vjerujemo da kada smo donijeli određenu odluku, dovršili sav taj naporan rad zajedno sa građanima u našim zemljama, da će to zakonodavstvo tada i vrijediti, da će funkcionirati i provedba i prijenos. I drago mi da su drugi kolege to također spomenuli. Što se tiče amandmana, drago mi je što sam čula u kojem će se smjeru oni kretati. Od EPP-a sam čula, pokušat ću preuzeti to i vidjeti što možemo zajednički učiniti. E, međutim, istodobno e, istakla bih važnost onoga što sam u mišljenju izložila već. A to je pitanje e, refita koji pojednostavljuje pravila, ali istodobno izbjegava pretjeranu regulativu. Što se tiče zaštite okoliša, trebamo i dalje biti ambiciozni i nemamo pomiješati veću transparentnost i pojednostavljenje sa nečim što bi dovelo do smanjenja razine ambicije e, iz aspekta zaštite zdravlja i okoliša, te što bi moglo imati učinak na zdravlje građana i okoliš. To je nešto čega se moramo držati, što mora biti ključno i što proizlazi također iz ovog mišljenja. Zahvaljujem dakle, na tome, nadam se da ćemo i dalje nastaviti sa dobrom suradnjom. Hvala. A sada ćemo podsjetiti na vremenski okvir za podnošenje amandmana. 29.5. je rok. Ispravak. 19.5. je rok. Glasanje na odboru Envi 16. i 17. I glasanje u 7. mjesecu na odboru Juri te u 9. na plenarnoj. Možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda, time i posljednju. prigovor u skladu s člankom 106. poslovnika uklanjanje s popisa Unije određenih aromatičnih tvari. E, su izvjestiteljice su Renate Somer, Elizabete Gardini dajem riječ Elizabeti. Hvala, Hvala vam. Govorit ću da kako je ime kolegice Somer Ja radi na e, drugim stvarima, mislim na sastanku koordinatora u Sjeni i evo ja sam e, ovdje te podržavam ovaj prigovor koji jako za koji se jako zalažem. Kao što znate, komisija želi ukloniti pet e, aromatičnih tvari sa liste dozvoljenih tvari. Govorimo o pet tvari koje se koriste u više od 2000 aromatičnih formula i tiču se 16 različitih prehrambenih kategorija. Ova odluka Mm, se ne temelji na procjeni rizika koji za, za, zdravlje. To i sama komisija veli u svom obrazloženju odluke, kažu da nema nikakve veze sa rizicima za zdravlje, već da ova odluka ovisi o nekim tehničko-proceduralnim pitanjima. Ovih pet aromatičnih tvari se nalaze na tržištu negdje od kraja 70. godina prošlog stoljeća i smatralo se da su sigurne, recimo od, od tijela u SAD-u i nekih drugih e, organizacija, među kojima je i zajednička skupina eksperata Svjetske zdravstvene organizacije te organizacije un za hranu i poljoprivredu. Osim toga, tu je još jedan aspekt koji po nama nam daje snagu u ovom prigovoru, on je povezan sa e, poštivanjem načela proporcionalnosti s našim zalaganjem za bolje zakonodavstvo, better regulation, to ste malo čas i vi spomenuli. Očigledno je da mi moramo garantirati evropske standarde i propise koji su na snazi, da moramo jamčiti njihovu primjenu, primjenu I moramo istaknuti da za ovih pet aromatičnih tvari imamo problem da se nisu poštovali rokovi e, potrebnih procedura i to u njihovom drugom koraku. Dakle, ponavljam, pet je ovih tvari, e, potrebne podaci nisu došli na vrijeme, dakle pet od 2500 ukupno aromatičnih tvari za koje je industrija podastrla podatke o traženim rokovima, dakle vidimo da je industrija u za to određenim rokovima ispunila sve zahtjeve, ali očito je došlo do nekih teškoća. Naša uloga e, nije samo da se kontroliramo na procjenu rada Europske komisije kada su u pitanju ovakve stvari, mislim da tu moramo reći da se mora poštovati načelo proporcionalnosti jer ćemo se u suprotnosti naći sa pretjeranom primjenom jako strogih e, propisa koji su na snazi. Nanjećemo štetu industriji i radnicima, a nećemo stvariti nikakvu korist za potrošače. To bi izazvalo veliku štetu, dakle ova zabrana ovih pet e, tvari industrija bi trebala se reorganizirati, trpila bi velike troškove zbog zamjene ovih tvari. Kao što znate, industriju aroma čine uglavnom e, mala i srednja poduzeća i tako je zapravo u cijelom sektoru hrane u kojoj između ostalog nalazimo i tisuće malih proizvođača. Dakle, ovo bi naštetilo e, konkurentnosti našeg prehrambenog sektora i načelo boljeg reguliranja, better regulation bi trebao biti i da se omogući našim tvrtkama da ostanu konkurentne i, i nadamo se da se stvore neka dodatna radna mjesta s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Dakle, mi bismo htjeli e, reći da su traženi podaci dostavljeni, oni su DG Sanku, čekaju da budu preneseni Europskoj agenciji za hranu. Tražimo od komisije da promijeni svoje mišljenje prije nego što nastaje provoditi odluku koja bi, kao što sam već rekla, imala negativne učinke. U kontekstu ovog našeg slabog gospodarskog oporavka to bi bio pravi put kojim bismo trebali krenuti, a i čini mi se da je to najprirodniji put kada je riječ o strategiji koju Europska komisija već duže vrijeme podržava, a to je da stvaranje rasta i novih radnih mjesta da bude apsolutni prioritet. Hvala. Hvala, gospođo Melijer. Hvala lijepa predsjedniče. E, već smo čuli da se radi o pet e, aromatičnih tvari e, koje se sada koriste, a rok od dva mjeseca nije pređen od, samo za dva mjeseca, već za godinu dana. To je birokratski i tehnički argument koji ovdje podcrtavamo. Mene nešto drugo brine, osim ovog biraksko tehničkog razloga. Mene zanima to e, čega se pribojavamo e, u korištenju ovih tvari. E, to je genotoksička, genotoksičko djelovanje. Tu se radi o zdravlju potrošača industrija, to jest e, proizvođači e, koriste e, te tvari, to je već vrlo dugo na tržištu, već od 50 godina. Svjetska zdravstvena organizacija i FAO kaže da su bezopasne. Međutim, komisija kaže da one imaju možda genotoksičke učinke genotostičko djelovanje, pa da su potrebne e, daljnje studije i da tu treba malo kritički preispitati stvari. Komisija također kaže da mm, e, FAO dijeli to mišljenje o genotoksičnosti. E, ja ne bih željela zaista da se to razjasni postoji li taj učinak ili ne. Hvala. Have you something to say? <laughs> Well, yes, well, my, my proposal... Imate li neki komentar? Da, ja sam želio najprije dati riječ Europskoj komisiji jer imamo velik broj pitanja oko ovoga i e, možda bi određeni broj njih i komisija odgovorila prije nego što počnemo postavljati ista pitanja. Jer meni su potrebna neka pojašnjenja oko toga zbog čega je komisija donijela određene odluke. Dakle, možda bismo im mogli najprije dati riječ. U prethodnim situacijama obično bismo najprije poslušali zastupnike, a tek nakon toga komisiju. No ako trebamo određena pojašnjenja, možda bismo mogli zamoliti komisiju da odgovori na komentare kolega, a nakon toga i mi možemo dodatna pitanja postaviti. Tako ako se slažete, riječ možemo dati gospodinu Verstrati e, iz Europske komisije koji će nam dati odgovore na pitanja kolegice Someri Gardini, a kasnije možemo još dodatna pitanja postaviti na temelju prvotnih odgovora komisije. Uh, uh, Hvala uh, predsjedatelju. Kao što su istakli kolege, trebam dati pozadinu o nacrtu ove uredbe kojim se skidaju ove tvari sa popisa Unije. Popis Unije je planiran E, u, u 2000. godini imali smo da se mm, ocjenjivanje planirano e, da se izvrši u tih pet godina. 334, mm, e, uredba 334 iz 2000. godine to kaže. Vijeće je to onda ispravilo tu taj rok E, i produžilo ga do 31. E, prosinca 2010. Prema tome, e, popis aromatičnih tvari ustanovljena je uredbom 872, ima 2005 aromatičnih tvari E, među njima je smatrano podesnim da se ukludi i 411 stvari kod kojih ocjena rizika nije bila još finalizirana i za koje je bilo potrebno e, prikupiti više e, znanstvenih podataka prema kojima bi se moglo napraviti onda evaluaciju, a to radi EFSA. Bilo je jasno, to se spominje u uredbi da je to preduvjet, to jest da su preduvjet potrebne invo, informacije. Ako te informacije ne budu prikupljene do tog datuma, onda će se te tvari ukloniti s popisa Unije. Što se tiče sigurnosti, spomenuto je da je to samo čista birokratska mjera, ja to ne bi tako nazvao. U vezi s tim tvarima EFSA je imala neke zabrinutosti. E, iz tog je razloga i je i došlo u 2011. do tih razmatranja. Mm, rečeno je da su potrebne e, dodatne studije E, dani su ovi rokovi za ove, e, ovih pet tvari. Smo dali najdulji rok. 31. E, prosinac 2013. To je bio rok. Do 31. prosinca 2013. nismo dobili nikakvih dodatnih znanstvenih studija Eh, od operatera eh, proizvođača hrane. Mm, nakon tog roka smo imali neke studije, neke su došle u studenom, neke su došle u siječnju ove godine za jednu tvar, još nismo imali nikakvih studija, ali u uredba predviđa da nakon isteka roka eh, mogu se dati novi zahtjevi za te tvari pod e, sadašnjim sustavom. E, tu imamo e, zajednički postupak autorizacije. Kao što sam već rekao, za jednu od ovih tvari nemamo studija a za ove druge tvari imamo studije koje su podnesene e, ili predane godinu dana nakon roka. E, komisija je onda počela postupak e, za uklanjanje tih tvari s popisa u ožiku 2014. Prvo smo konzultirali države članice i klubove zastupnika i onda smo dali nacrt e, prijedloga SPS-u. Mm, e, tu postoji e, rok od 60 dana. Nakon toga je mjera podnesena svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ja bih htio ukazati na to da smo imali neke neka mišljenja o učinku na tržište, a to smo isto uzeli u obzir u uklanjanju ovih tvari s popisa, pa smo dali jedan period od, prijelazni period od devet mjeseci. Zato u tom periodu oni mogu ostati na tržištu a onda ima i kako bi proizvođači imali vremena da e, naprave nove formule za proizvode. Što se tiče, e, evo, znanstveni podaci, nije to samo birokratska mjera. Imali smo problema sa sigurnošću i zabrinutost. E, da mi moramo imati visoku razinu zaštite potrošača i e, ne smijemo e, se e, ravnati po proizvođačima koji nisu voljni da naprave potrebne studije. Nije sigurno do koje mjere će oni moći i te studije moći nekako nas razuvjeriti da tu nema nikakvih problema s ovim tvarima. Mislim da je mjera proporcionalna, e, dionici industrije su imali mogućnost e, da e, nam predaju potrebne podatke na, na vrijeme ili da daju nove zahtjeve po, po, postupku zajedničke autorizacije. Imali su dovoljno vremena. To isto ni to nisu učinili. Još jedna stvar je da e, e, smo imali od 2012. 411 stvari koje su bile u istoj situaciji i za, za 406 su predane studije, a za pet e, nismo dobili studije. relevantne industrije su napravile taj napor i dale su potrebne studije. Prema tome, nije došlo do uklanjanja s popisa e, e, Unija, niti je to predviđeno. I bilo bi diskriminatorno za one e, proizvođače koji su predali studije kako bi zadržali svoje proizvode na, na tržištu, a neki proizvođači nisu to učinili. Mislim da mjera nije samo proporcionalna, već je i nediskriminatorna. Zahvaljujem. E, Madame Hawken. Gospođa Hawken ima riječ. Hvala, ja sam e, zahvalna za ovu za ovo pojašnjenje. E, e, ako nema podataka, ako neka industrija može koristiti riječ mala i srednja poduzeća, onda je sve u redu i onda kažu da je nešto dugo na tržištu, pa e, sjetimo se samo DDT-a, pesticida koji je bio dugo na tržištu. E, e drago mi je da e, je komisija ozbiljno shvatila pravo Evropske unije. Ova čudna riječ bolja regulativa. Do sada smo onda to samo tumačili kao nula regulativa, onda nemamo regulativa. Naravno da moramo e, poštivati regulativu, ona je vrlo liberalna, a ako ova industrija, ovi proizvođači žele da te tvari ostanu na tržištu, onda su trebali ispuniti svoje obaveze i predati studije. E, ja sam bila 20 godina u parlamentu u Danskoj i e, znam da e, vrijeme se akumulira. Ljudi uopće nisu svjesni koliko vremena prođe. To se toliko puta događa. A, nije me briga, kažu ljudi, nastavit ćemo kao obično. Drago mi je da smo dobili ovu rezoluciju jer se stvari pojašnjavaju. Neću ulaziti mm, mm, u e, faktore rizika, ne znam je li postoje, ali mi moramo e, ispuniti sve obveze i moramo slijediti propise mm, e, vrlo često se ovo veličina poduzeća uzima kao razlog da nešto mora ostati na tržištu, ali i ta poduzeća moraju e, dati podatke. A uostalom koliko je malo poduzeća da bi bilo e, nazvano malim poduzećem. Ne smijemo e, sve jednostavno gurnuti na straku, stranu i reći da uredba je loša. Hvala gospodin Gibran. Hvala eh, predsjedatulju. Ja govorim u, u ime gospodina Grisa, našeg eh, izvjestitelja u Sjeni koji nije ovdje. Eh, meni ovaj dosije predstavlja poteškoće, pa imam nekoliko dodatnih pitanja komisiji. U prvom redu, jesam li dobro shvatio da tu postoje e, sigurnosni rizici u ovih pet tvari koji se uklanjaju sada. I ako je to tako, e, e, da, da su dobili e, ovaj prijelazni period od razdoblje od devet mjeseci. Možda da malo bolje objasnite koji su to rizici. I i da li su ti rizici e, dosta visoki da se te stvari onda uklone s tržišta. A, e, ipak mogu ostati na tržištu još devet mjeseci. Drugo pitanje. E, vrijeme je bilo dugo, prosinac 2013. je bio rok, proizvođači tih substanci su imali dovoljno vremena da podnesu potrebne informacije. E, zašto to nisu učinili? Da li govorimo o vrlo, vrlo malim e, poduzećima? E, možda biste nam to mogli objasniti. I na kraju, zadnje pitanje, spomenuli ste da je to bilo raspravljano u radnoj skupini vijeća. Da, je li se vijeće složilo da se te e, substance zabrane na tržištu. Što je vijeće e, odlučilo? Je li postojala jednoglasnost u tome? Hvala. Hvala. E, Madam Grostet ima riječ. Slušajući objašnjenja jednih i drugih, e, sve postaje nejasnije E, malo sam iznenađena, ja e, ne dijelim mišljenje nekih kolega. E, informacije koje ja imam jesu da zaista postoje, postoje poduzeća koje nisu mogla dati informacije u rokovima koji su dani. Moramo znati da u Južnoj Europi postoje E, postoje mnoga mala pa, poduzeća koja rade e, na, s ovim e, aromama i parfemima koji ne, ne pripadaju velikim skupinama, industrijskim skupinama. Međutim, imamo nekoliko vrlo malih poduzeća koje rade na tome. Ja mm, postavljam pitanje, ako nam se kaže postoji jedna tvar e, za koju nije podnesena studija, a za neke su podnesene e, studije prekasno, ako sam dobro e, shvatila prijevod Mm, a EFSA još nije donijela svoju ocjenu, onda moramo pričekati. Pričekamo sve informacije prije no što donesemo odluku koja je ekonomska odluka koja mora imati e, velike posljedice za mala i srednja poduzeća. Imamo dva problema. Ili jednostavno e, je došlo do kašnjenja koje možemo objasniti, Mislim da u tom slučaju je točno da u, u e, filozofiji da e, moramo imati bolju regulaciju i strožu regulaciju, da je to bolje. E, uvijek kažemo moramo pomagati malim i srednjim poduzećima, a kad im zaista treba pomoći onda to nitko ne želi raditi. E, ako e, je problem kašnjenja, onda e, pričekajmo EFSU. I ako EFSA kaže nakon ozbiljnih studija, EFSA kaže ta i ta aromatniča tvar predstavlja problem, onda ćemo je skinuti s popisa, ali za sada to još nemamo. Ja E, s ovim elementima koje imamo, e, bolje je da pričekamo i da ne sankcioniramo. E, kao što su rekli moji kolege i kolegica Gardini, ja imam sumnje u tome, ne možemo si dozvoliti da nemamo uopće transparentnost, da imamo ove suprotne informacije, ne možemo dati mišljenje. Od malih srednjih poduzeća dobivamo svak, e, drugačije informacije. Moramo biti što objektivniji, uravnoteženiji. Ono što ja želim, ako imamo rokove, e, pričekajmo prije no što donesemo odluku. Hvala. Hvala, gospodin Lahaj. Hvala lijepa. E, gospođa Grostet je uglavnom već sve rekle. Ja bih htjela privući pažnju kolega negativni imeđ koji možemo e, e, dobiti pred građanima ako to ne možemo ove problematične tvari riješiti tu se radi o pet aromatičnih tvari. Moramo vidjeti e, jesu li one e, toksične ili ne. Ne smijemo biti e, previše rigidni, ne smije imati previše birokracije. To treba reći komisiji. Hvala. Hvala lijepa. Za vrijeme rasprave smo dobili pitanje od E, komisiji, pa dajem riječ komisiji. Izvolite. Hvala predsjedatelju. I ja bih ukazao na to da su rokovi za predaju studija e, koje e, u uredbi komisije da je to ustanovljeno nakon konzultacija sa industrijom. Mi smo dali razne rokove nakon tih e, rasprava sa e, industrijom aromatičnih tvari kako bi oni mogli napraviti na vrijeme studije. E, moram također reći da je 2012 e, imali smo na popisu 412 tvari... koje su bile u istoj situaciji za 406 su podnesene studije, a za pet nisu. Pa to nije nerazuman zahtjev. E, ako su zahtjev ispunile proizvođači za 406 substanci, onda ne vidimo zašto ovih pet nije to moglo isto dobiti. Nemamo još dokaze da, da e, kod tih tvari nema nikakvog rizika. Za sada nemamo dokaza da su e, e, riskantne, ali nemamo ni dokaza za suprotno. Stoga je potrebno da ocijenimo e, kakve su one, da li te aromatične tvari predstavljaju rizik ili ne. Ako dobijemo potvrdu da nisu rizične, onda ih možemo zadržati. Zasada kad kažem, e, tu imamo razloge za zabrinutost. Nismo sigurno jesu li sigurne. Što se tiče e, rasprave mm, u stalnom odboru smo o tome razgovarali e, i imali smo jednoglasje za usvajanje te mjere E, je 26 e, država članica za, a jedna je bila suzdržana e, iz razloga koji su razlog proporcionalnosti. Velika većina država članica je glasala za ovu mjeru. To je regulatorna mjera i vijeće još nije donijelo odluku, ali će to e, napraviti sljedećeg tjedna. Ono se neće protiviti ovoj uredbi. Kao što sam već e, e rekao, diskriminacija je spomenuta. Imali smo ovaj e, 412 substanci, 406 za njih imamo e, studije. E, tu je u pitanju i vjerodostojnost e, popisa Unija. Čujemo i Europski parlament. Vijeće ima jedan postupak po kojem proizvodi mogu ostati na popisu ili znamo točno koji e, uvjeti trebaju biti ispunjeni. Moram reći da rekao na našem prvom sastanku s e, predstavnicima industrije kad smo im rekli da je rok istekao i da e, studije nisu predane, dionicu su rekli nismo mislili da će komisija te rokove e, uzeti tako ozbiljno. Naravno da ih treba ozbiljno shvatiti. U pitanju je vjerodostojnost. E, dali smo dovoljan prijelazni rok, e, vraćam se u 2000. godinu, kad smo imali uredbi E, uredbu, e, rok je bio 2005. onda je taj rok produžen na 2010. E, dali smo prijelazni rok i u određenom trenutku morate napraviti rez. Prijelazni period je završ, završ, prošao i onda moramo odlučiti. Uvjeti nisu ispunjeni, aromatične tvari treba ukloniti s popisa Unije. To ne znači da će to biti zauvijek. E, industrija može podnijeti e, novi zahtjev, to će EFSA ocijeniti. Ako su tvari sigurne, onda će dobiti autorizaciju. I biti će tvari opet stavljene na pozitivan popis. Ali za sada nismo dobili nikakav dodatni zahtjev, nikakav novi zahtjev. EFSA e, mora ocijeniti ove studije. Postupak je sasvim jasan. Do 31. E, prosinca 2012. su se studije trebale biti predane kako bih e, bile ocijenjene po bivšem postupku autorizacije. Sada imamo novi zajednički postupak autorizacije E, to je e, uredba 331. I tu imamo nova pravila za zahtjeve EFSI. Ne možemo reći e, godinu dana nakon isteka roka mi želimo da se na nas primjeni stari postupak. To bi bilo protiv zakonodavstva Europske unije i e, to bi dovelo u pitanje vjerodostojnost e, sustava autorizacije. Mi moramo održati imidž sigurnosti na našim tržištima. Moramo primjenjivati e, zakone Europske unije. Mm, još jednom ponavljam, davali, dali smo dovoljno prijelaznih rokova E, rokovi su dogovoreni e, s industrijom. Hvala. Hvala lijepa. A sada mislim, ne znam da li Elizabeta želi dodati nešto ovome. Hvala vam, evo, samo ukratko. Još jednom bih ponovila da ja ne poznajem ove tvrtke, nisam imala priliku s njima se susresti, ali budući da dolazim iz zemlje gdje su male i srednje tvrtke jako zastupljene, želim da se utvrdi nalazimo li se pred e, slučajem u kojem se doista mala tvrtka, mikro tvrtka suočava sa ogromnim problemima kada je riječ o snalaženju propisima koje smatra dalekima, koje u potpunosti ne razumije. To su jednostavno tvrtke koje unutar sebe nemaju ljudske resurse koji mogu pročitati dvije linije teksta na engleskom i ne mogu se prilagoditi situaciji, ali mislim da je, da je u isto vrijeme zadaća Europe upravo popratiti ove tvrtke u ovim e, potrebnim izmjenama koje su već prisutne u velikim tvrtkama, čiji korak male tvrtke jako teško prate. To su koraci koji nisu laki i vidjeti da evo pet od 2500 tvari da nisu dokumenti dostavljeni na vrijeme. Mislim da bi to bio loš signal. Mislim da to pokazuje veliko nerazumijevanje za ovu situaciju koju pod kojom se nalazimo. Dakle, četiri od ovih pet tvari već imaju odgovarajuće studije. Dakle, samo bih trebalo zblokirati iz DG-a Sanko i poslati ka EFSI, koja bi trebala o tome onda dati svoje mišljenje, pa htjela bih da napravimo taj, taj korak i pozabavimo se meritumom stvari. Mogli bismo skratiti rokove imajući u vidu zdravlje naših građana do kojeg nam je jasno stalo i na prvom je mjestu, ali istovremeno bismo mogli pomoći tvrtkama jer nije tako lako povući jednu tvar, staviti neku drugu na njezino mjesto, evo ako bi doista postojao rizik eh, po, po zdravlje, onda bismo to mogli prihvatiti, ali s obzirom na ono što znamo i ove tvari se smatraju sigurnima od strane važnih svjetskih eh, tijela, mislim da bi bilo da bi smo mogli zaključiti da su to stvari za, s kojima nisu povezane nikakvi rizici, ja osjećam da bismo trebali je ponovno pozabaviti se meritumom stvari i napraviti određeni napori suočiti se s ovim zastojima u proceduri. Evo, to je sve što sam htjela reći. Hvala. Mislim da ovdje možemo zaključiti raspravu. Želim vas podsjetiti da ćemo u ovaj glasovati glasovati 26. svibnja na plenarnom zasjedanju u lipnju, koliko dakle usvojimo nacrt rezolucije. Nemamo dodatne točke dnevnog reda i zaključujemo današnji sastanak i vidimo se ujutro u 10 sati sa članovima odbora ENVI i u 9 sati sa koordinatorima vidimo se ujutro.